Drage kolegice i kolege, meni je drago da mogu pozdraviti gospođu Unar Bra Konras-Dotir sa Islanda koja je upravo zauzela svoje mjesto na počasnoj tribini. Ona je tu uh, sa predsjedništvom zapadno sjeverozapadnog vijeća E, oni su se sastali sa predstavnicima Farskih otoka. E, tu se razgovaralo o važnim pitanjima koja se tiču e, Arktika. Veselimo se nastavku tih razgovora i želim dobrodošlicu. Prelazimo na glasanje o izvješću ELER.